May I ask you, colleagues, to take seat? Kolege, zamola bih vas da zauzmete svoja mjesta, da ću još par minuta vremena tijekom novinarima da fotografiraju. Tijekom predstavljanja naše kandidatkinje, nakon toga ću ih zamoliti da se smjeste negdje drugdje. Dakle, dobar dan, prije svega bih izrazio dobrodošlicu Margaret Vestager, kandidatkinji za povjerenicu, pred saslušanje našeg odbora za gospodarske monetarna pitanja. Ovo je treće ekonovo saslušanje pravi smo stroj za saslušanje, no radi se o vrlo važnom saslušanju za našu evaluaciju kolegija i pojedinih kandidata na temelju njihovih općih sposobnosti, prednosti Europi, osobne nezavisnosti, poznavanju portfelja, komunikacijskim vještinama i naravno političkim prioritetima te doprinosu općem strateškom programu nove komisije vjerojatno znate, naša pravila kandidatkinja će imati priliku za uvodnu izjavu od 15 minuta maksimalno, nakon čega ćemo imati 45 pitanja i odgovora s jednom minutom za pitanja i dvije za odgovore. Prvi krug kao i inače e, ide predstavnicima klubova zastupnika ili nezavisnih, a sve ću zamoliti da se drže dijeljenog vremena. Dakle, jedna minuta za pitanje, dvije minute za odgovor. Prijevod imamo na 23 jezika i zamolio bih govornike da ne govore prebrzo kako bismo mogli imati kvalitetan prijevod. Također vas obavištavam da će se ova E, debata uživo prenositi na web stranicama parlamenta. Prije nego što dam riječ kandidatkinji za povjerenicu, podsjetio bih vas e, da promicanje kulture konkurentnosti u našem odboru i cijeloj Europskoj uniji kao i komisiji je povijesni cilj i iz, uz izvršne oblasti komisije e, Nadamo se dublje suradnji sa komisijom kako bismo se pobrinuli da postoji odgovarajući nadzor od strane parlamenta svih politika vezanih e, uz konkurenciju, mar tržišnu integraciju i gdje je to moguće da također se razvije druga područja suodlučivanja u područjima poput e, tužbi za odštete. Dakle, Vlažna polja, poput novih financijskih usluga, također mogu znatno doprinijeti rastu i razvoju Europi i to će omogućiti Europi da zadrži svoje konkurentsko mjesto u svijetu. Također ćemo raditi na suradnji između država članica, bankarskog sektora i provođenju jedinstvenog mehanizma za rješavanje banaka. Dakle, sada ću dati riječ kandidatkinji Margaret Vestager za njenu